8.30. E, dnevni red je objavljen i može se pronaći na internetskim stranicama Europskog parlamenta. Zahvaljujem gospođi povjerenici, e, vašoj službi, kolegicama i kolegama, a isto tako i prevoditeljicama i prevoditeljima. Želim vam ugodno večer i ovime zaključujem današnju sjednicu.